A sada u ime zelenih gospođa Scott Keto ima riječ. Hvala. U prošlom mandatu imali smo 15 rezolucija o Venezueli, a nisam uvjerena da je cilj bio riješiti, imati rješenje koje bi koristio cijelom narodu, već da se osigura da određene snage mogu uzeti E, vlast od Madurove vlade. Zanemarujemo kršenje ljudskih prava u drugim zemljama kao u Središnjoj Americi, što dovodi do velikih migracija, a to je tema jedne druge rezolucije. Jasno je da strategija državnog puća nije uspjela i izjava koja je jutros objavljena e, ni ne spominje to. Promijenili su se i druge stvari od prethodne rezolucije. Michelle Bachelet je posjetila Venezuelu ime un i osudila kršenja ljudska prava, tu se svi, kršenje ljudskih prava, svi se slažemo, ali e, i također pregovori se odvijaju na Barbadosu, tu inicijativu mi trebamo podržati. Iako rezolucija i dalje jest problematična, sada postoji nada da ćemo pronaći rješenje i, i da ćemo imati demokratski proces na koji će pristati svi stanovnici Venezuele i u tom smjeru treba ići podrška ovog doma. Hvala. A sad u ime frakcije D, gospodin Levier, izvolite. Hvala. Mislim da možemo se složiti da kolektivističke aspiracije su štetne. Venezuela je počinila dvostruku grešku. Dala je dojam da daje podršku Juanu Gajdu, ali potpuno lažno. Čemu služi europska organizacija ako na međunarodnoj sceni nosi zastavu koja nije njena, a nosi zvijezdice? Radi se o unutarnjem konfliktu koji bi mogao e, se pretvoriti u građanski rat. Italija je ovdje bila mudra, a Europska unija je u ovom pitanju izgubila svoj kredibilitet i svoje jedinstvo, a ova tužna situacija nam može biti samo poučna. Hvala. Zastupnica Fotiga ima riječ na minutu i 30 u ime kluba ECR. Hvala vam predsjedniče. 2017. godine dodijelili smo nagradu Saharov venecuelanskoj oporbi. Nažalost, od tada nije oslabila snaga Madurovog režima. To se da i dalje se e, krše ljudska prava i dalje se zastrašuje demokratska oporba i dolazi do masivnih uhićenja. Također smo zabrinuti zbog hiperinflacije, proširenja bolesti u zemlji, nedostatka lijekova a pogotovo zbog patnje starijih osoba i djece. Također u zemlji je izbila migracijska kriza koja bi mogla pogoditi čitavu regiju. Međutim, postoji nada, zahvaljujući nedavnim diplomatskim naporima, pozdravljam proces iz Barbadosa koji predvodi Norveška,

Hvala gospodine predsjedavajući. Katalonski političar prošlog stoljeća je rekao u politici je sve dopušteno osim ako e, se time izložite e, kritici i budete smiješni. Dakle, gospodin Tajani e, je ovaj parlament priznao vodstvom Guaidoa Dakle, e, to je u stvari demokratski e, izabran predsjednik. Državni puć je neuspio i sada kada je Guaido sad opet e, sudjeluje u pregovorima, sada se opet kritizira. Dakle, mi moramo međunarodno pravo poštivati, moramo poštivati suverene odluke. Vi kažete da se brinete zbog naroda u Venezueli, ali isto tako zahtjevate mjere koje će dovesti do još veće patnje, gospođo Mogherini. Morate prestati prijetiti sankcijama, morate se zalagati za e, dijalog. Dakle, narod u Venezueli mora sam odlučiti o svojoj budućnosti. Puno hvala. A sada riječ ima gospodin Rowland. Izvolite na minutu. Hvala najljepša predsjedatelju. Situacija u Venezueli danas je primjer toga što se dogodi kada socijalistička ideologija dođe do svog e, logičnog zaključka. Jutros kada sam e, slušao zastupnike s ljevice, E, kada su govorili o tome da socijalna agenda s više birokracije e, neće dovesti e, do, odnosno govorili su dakle o nekoj ekonomskoj utopiji, a znam da zapravo socijalističke mjere postižu upravo suprotno i prema riječima gospodina Hejaka to vodi do robstva ova kriza u kojoj nema dovoljno hrane i ljekova i e, sa hiperinflacijom od više od milijun posto, e, gospodarstvo koje se smanjilo za pola u posljednjih godina još će dalje nastaviti propadati. Intervencija je nešto gdje vi pokazujete e, svoje političke vrline, ali nećete sigurno imati hrabrosti dostatno podržati Juana Guaidoa i njegove mm, e, one koji ga podržavaju. Hvala. Prihvaćate li plavu karticu od gospodina Howardsa? Htio bih čestitati gospodinu Rolandu na nekim vrlo snažnim poantama. Kako on misli nastaviti sa time ako dođe do Brexita? To ćemo zahvaljujući multilaterizmu, multilateralizmu postići naravno. Puno hvala i hvala što ste bili toliko kratki kada ste postavljali pitanja, ali i kada ste davali odgovor. Sada riječ ima gospodin Lopez na jednu minutu. Izvolite. Puno hvala. Ja sam španjolac, isto tako dolazim iz Venezuele, tako da je puno emocija u meni. E, povjerenik Mašel Bašelet je predstavio izvješće o kršenju ljudskih prava u Venezueli. Radi se o progonu, mučenju, eh, ubojstvima političkih oponenata i to smo eh, znali i kada smo dali 2016. Eh, Saharevljovu nagradu Eh, predsjedniku iz Venezuele, ali mi sada moramo prije svega se fokusirati na dijalog i s obzirom da sam član pododbora za ljudska prava, ja eh, želim da to također stoji u ovoj rezoluciji kako bismo doista bili sigurni da imamo transparentne uvjete i eh, također da se držimo međunarodnih standarda. Dakle, mi smo u ožujku usvojili rezoluciju, radilo se o kontaktnoj skupini koja je uspostavljena e, vezano uz ovu situaciju. Mislim da je to jedini način kako bismo postigli demokrat demokratizaciju u Venecueli i ja e, bih pozvao sve klubove da podupru ovu rezoluciju. Vrlo je to važno. Dakle, moramo stati na kraj ove spirali nasilja i kršenja ljudskih prava i uništenju venezuelanskog naroda. Hvala. Hvala. Poštovani kolege, ako dulje govorite, onda drugima oduzimate riječ. Molim vas da budite kratki. A sada, gospođa Šantoš, na minutu, izvolite. Poštovani predsjedatelju, e, razvoj situacije na humanitarnom planu nastavlja šokirati čitavu međunarodnu zajednicu kršenja ljudskih prava nastavljaju se i vladavina prava i dalje se ignorira i situacija je sve teža. Nitko ne može ostati miran i skrštenih ruku u toj situaciji, no nema rješenja za zemlju koja štiti one koji ne podržavaju dijalog kontaktna skupina i njihov rad su postigli rezultate, a sada bi trebalo da Europska unija nastavi tražiti e, ponovnu uspostavu e, institucionalne ravnoteže i boriti se za slobodne i pravedne izbore koji će biti otvoreni za sve političke opcije i koji će promatrati međunarodni promatrači. Hvala. A sada gospođa Rafaela na jednu minutu. Hvala, poštovani predsjedatelju, poštovana visoka predstavnice. Situacija u Venecueli jest zaista nešto što nas zabrinjava. E, više od četiri milijuna venecuelanaca su napustili zemlju i to je najveća migracijska kriza osim Sirije. A mi u Europi ne ispunjavamo svoje moralne obveze i pravne obveze prema onima koji traže zaštitu. Početkom ove godine vidjela sam e, posljedice za sebe kada sam bila na karipskom dijelu Kraljevine Nizozemske. Bez naše potpore ovi teritoriji su pred nevjerojatnim izazovom primanja izbjeglica iz e, Venecuele primjerice na e, nizozemskim e, karipskim otocima ovi izbjeglice predstavljaju već 10% populacije moramo doznastiti sredstva iz europskih migracijskih fondova za to moramo poslati stručnjace i stručnjake iz EASO-a e, na Karibe e, u Latinsku Ameriku nadam se da će nam Europska komisija dati potporu hvala a sada zastupnik Terš na jednu minutu. Puno hvala. Gospođo Magarini, drago mi je da sada imamo rezoluciju koja će, nadam se, naići na široku potporu ovom novome parlamentu kako bi još jedan puta pokazali o kakvoj tragediji se radi u Venecueli. Jer mnogo godina ništa nije učinjeno, mnogo smo bili prepasivni, predugo i mislim da smo propustili mnoge prilike kako bismo smanjili eh, ili okončali patnju naroda u Venezueli. Suočeni smo sada sa političarima E, koji su kriminalci. Dakle, oni ne slijede samo određenu ideologiju, nego su oni kriminalci koji iz Kube, Havane upravljaju Venezuelom i također ovdje u Europskoj e, uniji mi to prihvaćamo, mi to gledamo bez da išta poduzimamo i mislim da je Kuba također suodgovorna za ono što se događa u Venezueli. Dakle, mi e, moramo biti svjesni toga da se tu radi o vrlo jasnim prijetnjama i moramo početi djelovati, dakle moramo nametnuti sankcije ili koristiti neke druge alate. La parola ad Hvala. A sada gospodin Koluglu ima na minutu riječ. Dobro večer, gospođo Mogherini. Za vas imam jedno vrlo izravno pitanje. Nedavno je e, došlo do pokušaja vojnog puča u Venecueli. Zašto ga niste osudili? Jesmo li mi za neke vojne pučeve, za neke vojne diktature? Zašto ne? Drugo pitanje. Sada konačno je došlo do napretka u e, procesu pomirenja pod okriljem Norveške. A zašto tako agresivno započinjemo? Zašto imamo tako agresivnu rezoluciju? Zašto dijalogu ne dajemo priliku? Zašto bacamo ulje na vatru? u drugim zemljama se događaju vrlo teška kršenja ljudskih prava gdje se disidente reže na komadiće primjerice u Saudijskoj Arabiji zašto Eh, ako se eh, zašto tamo ne djelujemo kada bi Guaido došao, proglasio se predsjednikom Saudijske Arabije, biste li njega priznali? Ne. Budemo iskreni, eh, vaše djelovanje ovdje nije propisno. Hvala. Sada gospodin Sinčić na jednu minutu. Ivane, izvolite. Hvala vam

Hvala. Sada gospodin Milan Mon na jednu minutu. Puno hvala. Gospodine predsjedavajući, situacija u Venezueli se svaki dan se više pogoršava. Vlada Madura, to je Michel Bachelet, odnosno njegovo izvješće već pokazalo krši ljudska prava. To smo u stvari već i prije znali i to da je sad Kosta istobijen, to je još jedan e, dokaz da se tu radi o teškom kršenju ljudskih prava. Stoga sada doista moramo brzo nešto poduzeti, e, moramo poduzeti nešto kako bi se politički zatvorenici pustili na slobodu, potrebna, e, potrebni su slobodni izbori, a pregovori na Barbadosu i pod vodstvom Norveške moraju e, brzo polučiti rezultate, a Madurov režim ne smije koristiti te pregovore kako bi dobio na vremenu, kako je to već i prije bilo. Dakle, Europska unija se mora jače uključiti i E, potrebno nam je e, odlučnije stajalište vijeća kada se radi o ovoj tragediji Europski parlament je već uputio na to da je potrebno što prije priznati Gvajdoa. Dakle, mi moramo usko surađivati sa skupinom Lima i sa velikom e, većinom međunarodne zajednice kako bismo stali na kraj ovoj tragičnoj noćnoj mori venecolanskog naroda. Gospođa Ward na jednu minutu. Humanitarna, politička i ekonomska kriza u Venezueli potr zahtjeva hitni odgovor. Nedavno izvješće hcr a eh, ocrtava vrlo crnu sliku u toj zemlji, a jedini izlaz iz te situacije jest e, rješenje o kojemu će pregovarati svi dijelovi društva. Važno je da žene, mladi ljudi i manjine se uključe u taj proces jer oni drže ključ do uključivog mira. Ja vjerujem da će venecuelanci naći održivi mir u ovom procesu koje vodi Norveška. Važno je da mi podržimo te pregovore i da se usprotivimo bilo kakvoj vrsti vojne intervencije. Rat nije rješenje. Budućnost Venecuele ne treba graditi na korištenju nasilja. Pregovori trebaju biti konstruktivni i zato bih htjela potaknuti sve stranke da konstruktivno rade prema postizanju slobodnih izbora pod pos, pod promatranje međunarodnih eh, promatarača i moramo pozvati na puštanje na slobodu međunarodnih eh, zatvorenika. Hvala Fidanca eh, Karlo na jednu minutu. Puno hvala gospodine predsjedavajući, gospođo Mogarini. Da, konačno moramo povući crtu i što se tiče vaših mandata zadnjih pet godina bilo je nekih negativnih stvari, ali što se tiče Venezuele moramo priznati da je Europska komisija doista poduzela važne korake i vijeće je prije nekoliko mjeseci nije uspjelo usvojiti rezoluciju e, o Guaidou i tu Italija snosi odgovornost jer nije htjela potpisati. No, milijuni sada žive u groznim uvjetima. Preko 4 milijuna ljudi je napustila već zemlju. E, dakle, govorimo o izbjeglicama i oni nisu naišli na pozornost e, medija javnog mijenja. Dakle, radi se o pravim izbjeglicama koji trebaju našu pomoć. Mi moramo poduzeti diplomatske napore i pozivamo Europsku komisiju da E, podupre raspravu, odnosno e, pregovore koje e, je pokrenula Norveška kako bi se stvorila transparentnost. I biskupska konferencija, njih također želim pohvaliti za njihov rad u Venecueli. Oni su prije nekoliko dana uspjeli u tome da se što prije proglase izbori kako bi se izabrao novi predsjednik. Dakle, to je svakako nešto na čemu trebamo pratiti pozornost idući govornik, doduše ne vidim ga u prostoriji. A, tu je, ponovno se vratio, je gospodin Nikola Alavanos. Na minuto izvolite. Puno hvala. Nova vlada je prepoznala vođu Guaidoa, odnosno moćnika SAD-a kao eh, predsjednika Venezuelu Venecuele i to se utemeljilo na eh, neprihvatljivoj zajedničkom eh, stajalištu Europske unije. A ta prljava intervencija SAD-a, EU i njihovih saveznika ide protiv legitimno izabranog predsjednika te zemlje i ide protiv venecuelanskog naroda koji bi jedini trebao E, odrediti politička i socijalna zbivanja u njihovoj zemlji. Grci, kao što su u prošlosti činili, moraju osuditi, oštro osuditi e, američke i europske intervencije u Venecueli i moramo prekinuti tu imperialističku igru. Naša stranka želi iskazati svoju solidarnost sa venecuelancima i njihovom mladeži. Hvala gospodin Lega. Hvala. Zlo komunizma ima mnoga lica, a u Venecueli to lice je u obliku Nikolasa Magdura koji je e, tako nekoć bogatu zemlju doveo do propasti. E, inflacija će do kraja ove godine doseći 10 milijuna posto, a Pet milijuna ljudi će do kraja ove godine napustiti Venecuelu. Dakle, to će biti ukupni broj prema e, Ujedinim narodima. E, Venezuelanci Venecuelanci su pali na koljene, ali nisu još poraženi. Juan Guaido je njihov legitimni e, predsjednik e, za ovo međurazdoblje, a veliki broj država članica Europske unije to priznaje. No, mnoge države članice i dalje podržavaju Madurov režim koji e, je počinio grozomorne zločine protiv venecuelanskog naroda. Slažem se sa kolegama iz Pučana, iz EPP-a da vi morate preuzeti vodeću ulogu u Venecueli i Maduro mora odgovarati za svoje grozomorne zločine. Hvala, gospođa Kempa Beata. Puno hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Humanitarna kriza u Venezueli e, svaki dan postaje sve gora i u interesu je međunarodne zajednice, prije svega Europske unije, da e, što prije osnažimo opoziciju i ovi pregovori na su napreduju, ali to nas ne bi trebalo umiriti jer vrši se međunarodni pritisak, iako on još nije dovoljan. Dakle, moramo izvršiti pritisak da se ima maduro sjedne za taj pregovarački stol. Četiri milijuna ljudi je otišlo iz zemlje, e, ljudi e, nemaju dovoljno hrane, nemaju dovoljno novca, e, stoga toliko njih bježi u Čile, Kolumbiju i tako dalje. Zatim, što se tiče hrane i lijekova, tu je također potrebna pomoć. Poljske humanitarne organizacije već su se uključile u pružanje pomoći. Vrlo je važno uključiti i e, Europsku uniju naravno, ali i e, crkvene organizacije kako bi poduzeli konkretne mjere. Dakle, moramo pružiti neposrednu pomoć na licu mjesta. Puno hvala. Više nemamo govornika na popisu što znači da smo došli do postupka spontanog javljanja za riječ. Tu imamo pet minuta, četiri govornika. Počinjemo sa gospođom Bilbao Barandićija. Puno hvala Gospođo Mogherini, zaključci Ujedinjenih naroda o situaciji u Venezueli upućuju na to da je humanitarna pomoć potrebnija nego ikada s obzirom na tragediju s kojom je zemlja suočena. Dolazi do velikog kršenja ljudskih prava. Imamo e, roadmap, imamo plan, dakle potrebni su nam slobodni i pravedni izbori kao što je i predloženo naravno uz međunarodne promatrače kako bi se na koncu doista ispoštovala volja samog naroda e, brojevi koje vidimo, dakle, onih koji su ubijeni, koji pate od gladi, koji su napustili zemlju, koji su izloženi medicinskim problemima i tako dalje, sve te brojke ukazuju na to da su potrebne sankcije i također da zamrznemo određena sredstva. Hvala. Gospodin Smith. Thank Hvala. Ako da je Europljanima doista stalo do građana Venezuele, onda bismo organizirali hranu u suradnji sa izabranom vladom Venezuele. Ne mora vam se sviđati Maduro, ali on je izabran. I trebate se osjećati obveznima pomoći njihovom narodu a kako bismo se suprotstavili brutalnosti američkih sankcija koje će baciti venezuelanski narod na koljena, e, moramo doći do zaključka da su sankcije samo novi oblik terorizma koji štete onim najranjivijima, oni najviše pate zbog sankcija. Bilo bi puno bolje da američka vojska jednostavno izvrši invaziju, onda bi se venecuelci barem mogli braniti, to bi bila samo obrana. Jer to je najgori oblik rata ekonomski oblik rata je najgori oblik rata a vaša odluka da podržate guaida je bila velika velika pogreška vi kažete da vas zanima međunarodno pravo ali potpuno je protivno međunarodnom pravu ono što ste učinili hvala Zastupnica Steli Klija. Hvala. Postalo je očito da priznavanje Juana Gajda kao privremenog predsjednika od većine ovog parlamenta nije bilo samo nezakonito već, što je još važnije, nije, nije upalilo. Kada govorimo o humanitarnoj katastrofi, o milijunima ljudi koji bježe, a istovremeno se zagovaraju veće sankcije, oštrije mjere zbog kojih venezuelanci i bježe, to je licemjerje. Govoriti o kršenju ljudskih prava u Venezueli kada ste upravo sklopili dogovor sporazum s Brazilom, a njihov predsjednik je smrt po ulicama. Ako ste doista zabrinuti za narod Venecuele, zašto se onda ne pobrinete da e, zamrznuta imovina koja njima pripada im bude i vraćena? Zašto ne surađujete sa e, međunarodnim humanitarnim agencijama kako biste pomogli ljudima koji umiru od gladi? Jer e, ovo što vi radite ne, nikada nije funkcioniralo i sada neće funkcionirati. Hvala. Urik Milan ima riječ. Uvažena gospođo Mogherini, nacrt rezolucije o kojem se raspravlja pun je klišeja. Nisam čuo ništa novoga u raspravi. Čitava ta rezolucija odražava slabost Europske unije. Situacija u Iraku, Iranu, Libiji i Venezueli rezultat je agresivne američke vanjske politike. Sigurnosna služba, vojska koji izazivaju sukobe, a glavni razlog svih sukoba je novac, nafta. To se nigdje ne spominje, to nigdje nema u nacrtu rezolucije, niti jedne jedine riječi o tome. I zbog toga smatram da je rezolucija iznimno slaba. Hvala. Isteklo je pet minuta. U budućnosti u ovome sazivu parlamenta ću se držati isključivo ovih pet minuta kako to i pravila predviđaju kada je riječ o spontanom javljanju za riječ. Dakle, radi se o različitim postupcima. Nismo znali da će se i gospodina gospođa Perera Sandra javiti, pa će ipak iznimno dati riječ. Dakle, E, morate znati da je spontano javljanje za riječ uvijek ograničeno na pet minuta, ali evo iznimno gospođa Perera će dobiti riječ. Izvolite. The floor is yours. Imate riječ. Hvala. Opet smo suočeni sa licemjernom Europskog parlamenta. Mi slijedimo interese SAD-a koja tu regiju koristi za svoje interese kao pijune. Te zemlje su pijune za postisanje njihovih e, interesa. Mi podržavamo tamo sankcije, e, pučeve. E, govorimo o uvjetima života venecuelanskog e, naroda a mi moramo raditi na izgradnji mira i na tome da dozvolimo venecuelanskom narodu da sami odluče o svojoj budućnosti Zahvaljujem. Time smo završili popis e, javljanja za riječ. Sada bih zamolio potpredsjednicu Mogherini da završi ovu raspravu. Izvolite, imate završnu riječ. Hvala vam. Mislim da u ovoj vijećnici još nikada nisam čula da netko želi vojnu intervenciju na drugu zemlju i, na, i nadam se da se to neće dogoditi. To me šokira i mislim da možemo biti ponosni što europska unija s kontaktnom skupinom i zemljama u regiji sa agencijama un-a zaustavlja bilo kakvu pomisao na vojnu eskalaciju zaustavlja bilo kakvu pomisao na vojnu intervenciju unutar same zemlje ili iz neke druge zemlje. Ponosna sam što mi radi, što upravo mi radimo s humanitarnim agencijama, sa UN-ovim agencijama i dopustili smo im da uđu u tu zemlju i da isporuče pomoć stanovništvu. Ponosna sam jer mi smo bili i i dalje jesmo vjerojatno najveći e, donor pomoći venecuolanskom stanovništvu. Nadam se da ćete to imati na umu i doista se nadam Evo još samo nekoliko mjeseci ću biti na ovom položaju, ali doista se nadam da ćete iskoristiti sljedećih pet godina koji su pred vama i da vam neće pasti na pamet e, da je dobra opcija e, podržati vojnu intervenciju, vojnu invaziju neke zemlje. Dakle, mislim da to svema treba biti jasno. Jer mi živimo u Europi, znamo što je, kako je to biti u ratu. I vrijednost našeg rada u svijetu je važna jer povijest je krvava i naučila nas je da rat nikada nije dobra ideja. Mislim da u ovoj vijećnici postoji konvergencija, postoji slaganje, iako ne stopostotno, da trebamo nastaviti raditi u istom smjeru. Prvo, zagovarati mirno rješenje isključiti bilo kakvu vojnu intervenciju, vojnu opciju. Drugo, zagovarati demokratsko rješenje sa ranim predsjedničkim izborima i svim jamstvima koja dolaze uz to i koje osiguravaju slobodne i pravedne izbore, što do sada nije bio slučaj. Treće, to uključuje dijalog, diplomatski angažman, potpunu podršku koju mi pružamo još od prije, još prije nego što su počeli pregovori koje vodi Norveška. Mi ćemo te pregovore i dalje podržavati i znamo, a nismo naivni, da što se tiče prošlih pregovora, to iskustvo je bilo teško i nije dovelo do rezultata. Ali, ako imamo dobru perspektivu, dobro pravila, mislim da imamo dužnost i Europsko vijeće isto tako svi mi imamo dužnost moramo podržati ovu priliku za demokratsku, za demokratsku i mirnu tranziciju koja bi se ostvarila kroz diplomatske napore i kroz politička sredstva što uključuje sankcije ali želim jasno naznačiti jer nadam se da svi oni koji sjede u ovoj vijećnici barem znaju koje politike Europska unija ima, a koje nema. Europska unija i njezine mjere nisu sankcije protiv zemlje ili njezinog stanovništva. Naše mjere su ciljane samo na pojedince koji su odgovorni za ozbiljna kršenja ljudskih prava. Želim da to bude u potpunosti jasno. I konačno, humanitarna pomoć. Mislim da trebamo i dalje prvo osigurati resurse. Razgovarala sam sa tajnikom UN-a odgovornim za humanitarnu pomoć, on mi je rekao da je u ovoj fazi najveći problem zapravo manjak resursa. To je puno veći problem nego e, pristup. Dakle, mi kao europljani moramo zadržati i čak i povećati razinu pomoći našim braći, braći i sestrama u Venecueli, jer tu postoje obiteljske veze. Dakle, to je naš interes, to je naša dužnost, moramo podržati narod Venecuela i tu nema nikakve dvojbe. Ali naša dužnost i odgovornost je isto tako i pozvati druge da povećaju humanitarnu pomoć, jer Želimo imati, želimo osigurati transparentan i vjerodostojan i pravedan izborni proces, a ne možemo niti zanemariti humanitarne potrebe stanovništva. I na kraju trebamo podržati rad UN-ove ljudske povjerenice za ljudska prava i upotrebiti dodatne mjere ako to bude potrebno. Kako bismo podržali njezin rad, ponovno kažem, moramo, imat ćemo ciljane pojedinačne mjere koje možemo uvesti nakon u u svjetlu nedavnog izvješća o kršenju ljudskih prava, teškom kršenju ljudskih prava. Nadam se da dakle, ovaj parlament, ako već ne jednoglasno, onda većinom može podržati taj pristup, jer Europski parlament, Europske institucije moraju govoriti snažnim glasom i na taj način će Europska unija moći sa Brazilom, Kolumbijom i drugim zemljama u regiji, Meksikom, svim zemljama koje su dijelom međunarodne kontaktne skupine učiniti Europu dijelom aktivnog rješenja. I želim ponovno istaknuti to rješenje mora biti demokratsko i mirno. Puno hvala gospođo potpredsjednice Mogherini i na koncu ove rasprave dopustite da vas informiram o tome da je da je podneseno šest e, prijedloga rezolucije, a o tome ćemo glasovati u četvrtak. Rasprava o ovoj točki dnevnog reda je time završena i sada slijedi iduća točka dnevnog reda, a to je rezolucija, odnosno izjava e, potpredsjednice o stanju u Perzijskom zaljevu pa ću vas ponovno, gospođo Mogherini, zamoliti za vašu izjavu. Izvolite. Thank you, Mr. Hvala, poštovani predsjedatelju. Perzijski zaljev je nevjerojatno blizu Europe. To je dio naše regije, a sigurnosna situacija blisko je povezana sa našom vlastitom sigurnosnom situacijom. Od uvijek smo govorili da očuvanje nuklearnog sporazuma s Iranom je za nas od najveće važnosti i za interese, sigurnosne interese Europe i čitavog svijeta. Ne želimo vojnu eskalaciju u našoj regiji, niti želimo utrku nuklearnog naurožanja u regiju u kojoj smo toliko puta vidjeli rat eh, bez eh, sporazuma o nuklearnom oružju situacija na Bliskom istoku koja je već dovoljno kompleksna, odnosno komplicirana, će biti još teža nego što je sada. To smo uvijek govorili, a sada čini se da postoji sve veći konsenzus po tom pitanju. Čak i oni koji su bili skeptični, oni koji su bili vrlo skeptični u pogledu tog sporazuma, danas razumiju da bi situacija bila puno gora bez tog sporazuma. To čujem u svim razgovorima koje vodim posebno sa regionalnim liderima u Perzijskom zaljevu, a to su i vođe Iraka i Kuvajta isto tako e, rekli prošlog tjedna kada sam se s njima sastala. Raspravili smo o tome kako se može izbjeći daljnja eskalacija, uključujući inicijative iz same regije kako bismo povećali razinu uzajemnog poštovanja i povjerenja između glavnih aktera. Nitko ne govori da želi rat, nitko ne govori da namjerava povesti rat u toj regiji, nitko to nije rekao ni u regiji niti e, dalje, no svi se slažu s time da u takvoj regiji pogotovo može doći do Mm, loših prosudbi što može eskalirati nasilnim sukobima. Zato je važno da ostanemo pribrani i da razmišljamo racionalno. Zato činimo sve što možemo kako bismo spasili ovaj nuklearni sporazuma i to od kad je e, SAD unilateralno se povukao iz tog e, sporazuma. Mi smo se jučer sastali sa 28 ministara obrane država članica i svi su zajedno se izjasnili da ćemo učiniti sve što možemo kako bismo kolektivno sačuvali taj nuklearni sporazum. Imamo odgovornost to učiniti, u interesu nam je da to učinimo. Vima, s vama svima je situacija poznata koja vjerojatno nikad nije bila teža nego sad. 14 mjeseci nakon što se SAD povukao iz sporazuma, Iran je najavio da će postepeno smanjiti svoju sukladnost sa pravilima Međunarodne atomske agencije koja ostaje glavna referentna točka za procjenu sukladnosti e, iranske nuklearne politike a Iran je sada povećao zalihe obogaćenog urana i to je učinio iznad granica u zajedničkom sveobuhvatnom akcijskom planu. Ministri vanjskih poslova iz Francuske, Njemačke i Ujedine kraljevine su izdali jasne izjave koje pozivaju na potpunu sukladnost sa pravilima, odnosno zahtjevima e, atomske agencije. Akcije Irana su u ovom trenutku još uvijek reverzibilne i ne predstavljaju neopozivu odluku da se Iran vrati na svoj nuklearni program. Istovremeno moram biti vrlo jasna što dulje Iran ostane na tom putu, tehnički će biti teže vratiti se na prethodnu poziciju. Naše stajalište prema Iranu je jasno, vratite se na potpunu implementaciju sporazuma kao što ste do sada činili. To je u interesu nas, to je u interesu Irana, to je u našem zajedničkom interesu. I to je isti onaj interes koji nas je vodio do zaključivanja sporazuma o nuklearnom naružanju s Iranom. Takav sporazum je bio u interesu svih nas, u našem zajedničkom interesu i mogu reći u interesu kolektivne sigurnosti čitavog svijeta. Kao država članice Europske unije mi smo pojačali napore da ublažimo posljedice unilateralnog ponovnog eh, izricanja sankcija Iranu od strane SAD-a u Beću smo se sastali u Međunarodnoj komisiji i zajedno sa Francuskom, Njemačkom, Ujedinom Kraljevinom, Kinom, Rusijom i Iranom. Održali smo težak, ali konstruktivni sastanak gdje smo uspjeli ostati jedinstveni u našoj predanosti da provedemo sporazum. U Beću na tom sastanku zajedničkog povjerenstva smo se složili da ćemo govoriti o izvozu obogačenog urana, što je vrlo teško pitanje. Francuska, Njemačka i Velika Britanija su proglasile da je konačno operativan taj instrument je konačno funkcionalan i prve transakcije se provode. Nekoliko država članica Europske unije je proglasilo da se želi pridružiti tom mehanizmu, a jučer na vijeću za vanjske poslove više država članica je reklo da se žele pridružiti tom e, mehanizmu. Isto tako vodimo razgovore sa neeuropskim zemljama koje bi mogle ući u taj mehanizam, zato što očuvanje nuklearnog sporazuma s Iranom nije samo europski interes. Mnoge zemlje širom svijeta dijele našu zabrinutost u pogledu eventualne utrke u naoružanju, pogotovo nuklearnom naoružanju u toj regiji. Dakle, to nije samo naš interes i naša odgovornost, nego je to i zajednička odgovornost eh, za sve zemlje svijeta. Još jednom želim da se podsjetimo da sporazum nije bilateralni niti samo multilateralni sporazum nego je jednoglasno usvojena rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a. Dakle, globalna podrška postoji za punu provedbu. Mi kao Europska unija, kao evropljani, činimo što god je u našoj moći. Nismo nikada mislili da će to biti lako i to zaista uopće nije lako. No ono što mi pokušavamo postići je toliko važno a isto tako nikad nije prije postignuto. Mislim da bez nas taj sporazum ne bi postojao, ne bi vidio svjetlo dana, a ne bi ni doživio do danas. Uvijek smo govorili da kršenje nuklearnog sporazuma s Iranom bi učinilo našu regiju nestabilnijom, nasilnijom i izloženijom eskalaciji nasilja i recentna događanja su pokazala da smo u pravu, a mi nismo htjeli biti u pravu, nego smo htjeli da situacija bude bolja i da se razviju u pozitivnom smjeru. Vjerujem da nitko danas ne bi smio podcijeniti rizik eskalacije nasilja i rizika koja nam predstavlja za nas u Europi, na Bliskom istoku i čitavom svijetu. I zato kolektivno moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo spriječili taj scenarij nasilja. Naš odabir je vrlo jasan. Mi ćemo nastaviti činiti sve što je u našoj moći kako bismo spasili taj sporazum. Nastavit ćemo biti glas razuma i nastavit ćemo to činiti za našu vlastitu sigurnost, za mir u našoj problematičnoj regiji i pogotovo u situacijama u kojima postoji problem, postoji imperativ da kanale za suradnju i mirnog rješavanja problema zadržimo otvorenima. Puno hvala. Prva govornica je gospođa Mihajla Šojdrova. Izvolite. Predstavitelko, koleginja, kolegove. E, hvala poštovana visoka predstavnice, dragi kolege. Hvala vam, eh, gospođo Mogherini, o vašem izvještaju o trenutnom razvoju događaja u Perzijskom zaljevu. Situacija zaista postaje sve problematičnija i eh, to postaje zaista jedno od svjetskih eh, problematičnih žarišta. Sposobnost sposobnost Eh, Irana da blokira eh, Ormuški tjesnac eh, jest zaista nešto što nas zabrinjava. Vijeće sigurnosti UN-a treba učiniti sve što je u njegovoj moći da prevenira eskalaciju te situacije. Poštovana visoka predstavnice, e, govorili ste o tome što moramo učiniti. Moramo biti ujedinjeni u Europskoj uniji. Moramo Iran prisiliti da se drži tog sporazuma čak i nakon što je e, SAD odstupio od tog sporazuma i e, uveo ponovo sankcije. Mi želimo da se te sankcije ukinu. Hvala, gospodin Tonino Picula. Thank you, Mr. President. Hvala, poštovani predsjedatelju, poštovana visoka predstavnice. E, taj e, sporazum je zaista veliko diplomatsko postignuće koje je trajalo godinama. Nova administracija ne priznaje ovaj sporazum. Radi se o multilateralnom e, postignuću eh, diplomatske prirode, a taj sporazum je ključ za ne širenje nuklearnog oružja i u interesu je čitave međunarodne zajednice, uključujući EU, SAD i Iran. Stoga moramo činiti više kako bismo sačuvali taj, očuvali, zaštitili taj sporazum i kako bismo osigurali opipljive ekonomske eh, pozitivne posljedice za naše iranske E, sugovornike. Eskalacija situacije u Iranu imati će velikog utjecaja na već nestabilnu regiju. Europska unija mora ostati čvrsta, jaka i ujedinjena i mora zagovarati e, poštivanje međunarodnog prava. Hvala. Gospođa Luazo. Hvala, gospodine predsjedatelju, poštovana visoka predstavnice. Europska unija je odigrala ključnu ulogu u sporazumu iz Beča. Odgovornost Europe je nakon zaključivanja tog sporazuma još veća i još jača i ključna za svjetsku arhitekturu neširenja nuklearnog oružja. Situacija danas je alarmantna. E, SAD su ponovo uvele unilateralne i ekstrateritorijalne sankcije. Iran je prešao granicu koja mu je bila e, dozvoljena za obogaćivanje i skladištenje uranija situacija je zaista urgentna. E, neširenje nuklearnog oreža je oslabljeno, rizik za Perzijski zaljev je povećan i to znači rizik za naše građane. Koje vi konkretne mjere predlažete u ovoj e, vrlo hitnoj situaciji kako bismo e, pod odnosno kako bismo zadržali situaciju da ne eskalira. Puno hvala. Sad reći ima gospođa Hanna Neumann. Madam High Representative, dear... Poštovana visoka predstavnice, dragi kolege, Nuklearni sporazum s Iranom je bio diplomatski uspjeh Ujedinjene Europske unije i to je sporazum o kojem su pregovarale žene i to je rijetkost. Vi ste, gospođo Mogherini, bila dijelom tog procesa, no četiri godine nakon toga ovaj zajednički sporazum je ugrožen i ugrožen je zbog neodgovornog američkog predsjednika koji ga je ugrozio. Isto tako ugrožen je zato što iranski režim ponovno obogaćuje urani. No, isto tako taj sporazum je ugrožen jer europska vanjska politika još uvijek nije dovoljno jaka kako bi djelovala kao protuteža toj eskalaciji. Recentna događanja u Perzijskom zaljevu o kojima danas razgovaramo su pokazala kako samo jedna iskra dovoljna da uzrokuje eskalaciju nasilja koju nitko ne želi. I mi se moramo pobrinuti u nadolazećim mjesecima da nasilje ne eskalira u toj regiji koja je već opustošena ratom. Jučer je vijeće za vanjske poslove raspravljalo o rješenjima da taj sporazum ostane na životu. I da, SAD i Iran moraju razgovarati, ali isto tako pozdravljam poziv na regionalnu konferenciju na koju je pozvao Irak. To bi mogla biti konferencija gdje bi svi regionalni akteri se sastali oko iznalaženja zajedničkog rješenja, ali mora biti jasno da se to može učiniti samo ako se uhvatimo u koštac i sa kršenjima ljudskih